Time završavamo raspravu. Sljedeća sjednica će se održati sutra 27. veljače od 8.30 do 2 sata. Dnevni red za sutrašnju raspravu je već objavljen. Možete doći do njega na internetskim stranicama Europskog parlamenta. Ova sjednica je sad